Uh, Poštovane kolegice i kolege, možemo sada krenuti sa našim zajedničkim sastankom s odborom uh, AFET. U ime odbora ENVI želim vam uh, dobrodošlicu na ovaj zajednički sastanak odbora AFET i ENVI E, danas ćemo razmatrati 369 amandmana koji su podneseni na zajednički nacrt izvještaja o integriranoj europskoj politici za Arktik. Kao što znate, e, u zajedničkoj komunikaciji Komisije i Službe za vanjsko djelovanje naglasak je na zaštiti okoliša klimatskim promjenama, održivom razvoju i mirnoj međunarodnoj suradnji. Ovi prioriteti podudaraju se sa većinom arktičkih prioriteta ovog doma i arktičkim državama članicama. E, pozdravljam našu suradnju, suradnju ova dva odbora i činjenicu da E, ovaj je nacrt izvještaja amandmani i e, nacrt kompromisnih amandmana naglasak stavljaju na ova pitanja koja su iznimno važna. A sada dajem riječ gospodinu Broku. Izvolite. Hvala lijepa gospodine predsjedatelju. Slažem se s ovim što ste uvodno iznijeli i smatram da je doista ovdje riječ o pitanju koje je iznimno važno za zaštitu okoliša. Međutim, riječ je o temi koja je i strateški sve važnija. I što se tiče e, pomorstva, što se tiče gospodarstva i pitanja koja su povezana sa resursima, sirovinama i slično, e, smatram e, da je zato dobro što imamo ovu zajedničku sjednicu kako bismo razmotrili E, strateške interese koji postoje na ovom području. E, jer u protivnom se neće ispuniti naše nade da ovo ostane regija na kojoj postoji niska e, razina napetosti. Ovo je područje koje je iznimno važno i ima zapravo e, ključni značaj za sve nas. Hvala vam lijepa. Hvala lijepa. A sada ću dati riječ e, dvojici izvjestitelja. Na početku gospodin Pajet. Hvala lijepa E, dobro jutro, poštovane kolegice i kolege. Nažalost, su izvjestiteljica Sirpa Pjetkajnen danas nije ovdje. Međutim, zahvalio bih joj i svim kolegicama i kolegama na odličnoj suradnji E, koje smo imali tijekom izrade i izvještaja. Isto tako zahvaljujem izvjestiteljima u Sjeni na njihovom doprinosu i konstruktivnom pristupu što se tiče izrade kompromisnog e, prijedloga. Ukupno smo imali 369 amandmana i e, to je podloga temeljem koje smo ostvarili 21 kompromis. Riječ je o zajedničkom izvještaju AFETA i Envija E, koje se bavi učinkom klimatskih promjena i sve većim e, natjecanjem što se tiče pristupa Arktiku, a isto tako se bavi izazovima na području sigurnosti što se tiče Arktika. E, koji su odgovori na pitanja kojima se bavi komisija u svojoj komunikaciji? Naša je odgovornost baviti se između ostalog i onim temama koje nisu obuhvaćene zajedničkom komunikacijom komisije, a tu se radi o vanjskoj i sigurnosnoj politici. Arktik je već dugo područje konstruktivne međunarodne suradnje i e, ostalo je područje e, niske napetosti i visoke razine suradnje. Želimo da to tako ostane. Želimo da artik i nadalje bude područje na kojem ne postoji napetost. Postoji potreba demilitarizacije Arktika, a isto tako poštivanja međunarodnog prava. To je iznimno važno za Arktik. U ovom izvještaju E, konstatira se da je Rusija sve aktivnija, a u suradnji s Rusijom e, trebamo i dalje nastojati ostvariti cilje da ovo područje ostane područje niske napetosti. Sve europske države Arktika, a isto tako i neke druge države, e, smatraju da u strategiji trebamo uključiti sigurnosnu dimenziju i zato je došao trenutak i da Europa pripremi koherentnu politiku što se tiče strategije za Arktik e, i da ima konkretan e, akcijski plan što se tiče angažmana Europske unije na Arktiku, a pritom se moraju uzeti u obzir svi aspekti, uključujući i sigurnosnu dimenziju, ali isto tako e, gospodarski razvoj, energetiku i tako dalje. Naravno, jedan od važnih elemenata u ovom izvještaju je i pitanje koje se odnosi na E, praktičnu, ali i političku i moralnu potporu starosjediocima na Arktiku. E, još jednom zahvaljujem na odličnoj suradnji i nadam se da će ovaj dom, Europske parlamente podržati ovaj izvještaj e, i da će on biti usvojen, nadam se, za dva mjeseca. Hvala lijepa. A sada gospodin Favija umjesto gospođe Pijeti Kajnen. Hvala lijepa. Zahvaljujem i u ime kolegice. E, poštovane kolegice i kolege, kolegice Sirpa Kajnen e, koja je e, suizvjestitelj u ime Pučana, zamolila me da govorim u njezino ime. Ona nije mogla doći danas na ovu sjednicu i zamolila me da pročitam njezin doprinos pa ću to i učiniti. Poštovane kolegice i kolege, kao prvo zahvaljujem svim kolegicama i kolegama koji su dali svoj eh, doprinos eh, izradi izvještaja o integriranoj europskoj politici za Arktik. Imali smo odličnu suradnju s izvjestiteljima u Sjeni iz eh, oba odbora i iznimno sam zahvalna na tome Ekološki izazovi na Arktiku predstavljaju nešto na čemu treba biti težište europske ekološke politike. E, ekološke promjene na Arktiku zbivaju se e, iznimno velikom brzinom. E, primili smo puno amandmana od kolega koji predlažu e, jačanje ekološke zaštite i ekoloških mehanizama na Arktiku. Zaštita okoliša, međunarodni sporazumi i uredna provedba najbolji su put e, prema naprijed. I tu Europska unija treba i nadalje odigravati važnu ulogu na međunarodnim tijelima kao što je IMO što se tiče korištenja određenih vrsta goriva u pomorstvu u arktičkim vodama. E, kako bismo osigurali koherentnost, Europska unija mora biti angažiranija što se tiče poštivanja e, zahtjeva da se provodi procjena utjecaja na okoliš na Arktiku. Pritom se mora uzeti u obzir utjecaj na okoliš i prava starosjedilačkih zajednica koje ondje žive. Iznimno je važno koristiti doprinos e, lokalnih e, starosjedilačkih zajednica, uzeti u obzir njihove e, komentare i zahtjeve što se tiče interesa na Arktiku. Mnoge kolege traže snažnije zaštitne mehanizme što se tiče prava starosjedilaca i to smo u velikoj mjeri uključili u naše amandmane. To bi bilo sve. Zahvaljujem. Hvala lijepa. A sada je na redu gospodin Galer. Hvala lijepa. I što se mene tiče, zahvaljujem e, i su izvjestiteljima, isto tako i izvjestiteljima u sjeni na konstruktivnoj suradnji što se tiče pripreme kompromisnih e, prijedloga u sklopu ovog izvještaja. S aspekta vanjske politike želim istaknuti da trebamo E, voditi računa o tome da ne preopteretimo ovaj dokument. E, on treba sadržavati stajališta obaju odbora i uključiti ekološke aspekte. E, naslov ovog izvještaja glasi Integrirana politika Europske unije za Arktik. Želim istaknuti da smo o tome razgovarali u kasnijoj fazi u, na odboru F, AFET. Međutim, kada govorimo o integriranom pristupu, bez obzira na to o kojoj se regiji radi, ne bismo e, trebali biti skloni tome da više uvažimo e, portfelje određenog odbora, jer naravno odbor za ribarstvo želi naglasak staviti na ribarstvo, e, odbor za industriju želi staviti naglasak na istraživanje, energetiku, a odbor za okoliš na zaštitu okoliša. Međutim, ako imamo jedan odbor koji ima vodeću ulogu, a imamo integrirani izvještaj, to onda dovodi do situacije u kojoj krećemo specifično samo u tom smjeru. I stoga bih e, predložio da pojedini odbori, ako žele naglasak staviti na područje svoje nadležnosti, imaju zasebno izvješće. Međutim, ako imamo integrirano izvješće, onda moramo uzeti u obzir e, sve politike e, čisto načelno, ali i za potrebe E, zapisnika moram reći da vidimo probleme ako e, se suviše orijentiramo na područje nadležnosti samo jednog odbora. Osim toga što se tiče Arktika ne bismo trebali nametati zahtjeve i očekivanja kao da se radi o području Europske unije. Ako pogledamo Arktik, e, ondje ne postoji područje koje pripada Europskoj uniji E, kada govorimo o Arktičkom oceanu. Mi imamo ondje svoje članove u komisiji, to je dobro i e, postoje tri punopravna člana Arktičkog vijeća i njih trebamo poticati da rade na ostvarenju ovih ciljeva o kojima ovdje govorimo. A e, članicama Arktičkog vijeća trebamo staviti na raspolaganje svoju ekspertizu i pružiti pomoć jer je Europska unija E, ta koja ima status ad hoc promatrača. Međutim, trebamo biti suzdržani budući da nismo e, država e, koja izlazi na Arktički ocean. Ne izlazimo na obale Arktika. Pritom moramo voditi računa o razvoju ove regije, ekonomskom razvoju i održivim ciljevima razvoja kao i o zaštiti resursa. Kao što sam već ranije rekao, Nadamo se da ćemo uspjeti ostvariti cilj i da će ova regija ostati mirna regija, da neće doći do sukoba s Rusijom kao što je to slučaj u nekim drugim područjima. Nadamo se da ćemo i dalje zadržati kooperativan pristup i u raznim područjima. Primjerice, Norveška ima e, kvalitetnu suradnju s Rusijom što se tiče definiranja granice u Barencovom moru i što se tiče ribolovnih mogućnosti, tako da je to doista primjer svijetli primjer koji bismo mogli slijediti, a to pokazuje i da postoji mogućnost suradnje sa zemljama kao što je Rusija i da postoji mogućnost zadržavanja kvalitetne suradnje u raznim e, područjima politike. E, nedavna e, komunikacija komisije i visoke predstavnice e, sadržava i politike država članica, isto tako arktičkih država i tu se ističu brojna važna pitanja i inicijative. Vijeće i parlament trebaju razmotriti i mogućnost osnivanja radne skupine za arktička pitanja i sjevernu suradnju i uspostavu delegacije za suradnju s Arktikom. E, jača uloga Europske unije u Arktičkom vijeću pomogla bi e, dodatnim aktivnostima. E, ruski prigovor statusu promatrača Europske unije politički je motiviran i nema nikakve veze sa suradnjom na Arktiku. Za sada imamo svojstvo ad hoc promatrača, tako da u tom svojstvu možemo ponuditi svoju ekspertizu. E, od 2011. parlament stavlja naglasak na e, praćenju ovih politika i praćenju korištenja resursa i povećanim angažmanom e, svih država koje su članice Arktika kako bi se izbjegli sukobi što se tiče korištenja resursa i militarizacija i tu je svaki konstruktivan doprinos dobro došao. Što se tiče drugog stavka ovog izvještaja, želio bih da tekst koji je u zagradama ne ostane u završnoj verziji teksta. O tome smo govorili na zadnjem sastanku izvjestitelja u Sjeni. Moramo raditi na održivom E, korištenju resursa. Međutim, formulacija je dosta komplicirana i smatram da ne postoji potreba da se ograničavaju aktivnosti u tom dijelu Arktika samo na znanstvene svrhe. E, nacrt kompromisa 3 iz stavka 6. po mom mišljenju ide predaleko što se tiče zahtjeva jer nije došlo do jasnih nedostatnosti što se tiče ekoloških e, zahtjeva u sklopu rada e, Arktičkog vijeća i država članica. Što se tiče kompromisa 13 i 14, kompromis je iznimno važan e, u zadnjoj verziji teksta, važan za mene kao člana AFETA. Hvala. Hvala vam lijepa. A sada je na redu gospođa Liza Jakonsari. Hvala lijepa. E, I ja zahvaljujem izvjestiteljima, gospodinu Pajtu i gospođi Pijeti Kajnen na odličnoj suradnji. Ono što je meni bilo važno cijelo vrijeme je da odamo priznanje poslu koji obavlja Arktičko vijeće. Pritom, smatram da to treba doći do izražaja i u samom tonu ovog izvještaja koji je pred nama a to u globalu znači upravo ono o čemu je govorio i prethodni govornik. Europska unija se često ponaša kao da eh, je eh, veliki brat eh, i nastupa s visoka, a pritom trebamo voditi računa o ulozi samih arktičkih država, članica Arktičkog vijeća, uključivo i Rusije. Drugim riječima, mi ne smijemo njima nametati ništa s visoka, nego moramo djelovati u duhu suradnje, u nordijskom duhu. To je ono što je bitno. Ovdje postoji još jedna važna stvar. E, mi smo dodali u ovaj izvještaj dimenziju nordijskog partnerstva. Nordijska dimenzija nije projekt koji je naširoko poznat u Europi, međutim riječ je o praktičnom projektu i pragmatičnoj inicijativi koja je usmjerena na rezultate, na e, prekograničnu suradnju, suradnju između Europske unije, e, Norveške, Rusije, Islanda, Kanade i SAD-a. E, Kanada i SAD imaju status promatrača. I upravo zato važno je biti svjestan ovih činjenica. I u sklopu raznih rasprava o Rusiji jer u vrijeme u koje dolazi do sve većih napetosti iznimno je važno zadržati duh suradnje između Europske unije i Rusije u onim područjima u kojima ta suradnja dobro funkcionira. E, upravo zato upućivanje na arktičku strategiju iznimno je važno i važno je uputiti i na kvalitetnu suradnju. Spomenuta je još jedna prednost ovog izvještaja. U ovom izvještaju više se sada stavlja naglasak na uključivanje lokalnog stanovništva i starosjedilačke zajednice. I protivnika njihovih interesa na Arktiku. E, ovdje trebamo biti objektivni, jer riječ je o prvoj generaciji starosjedilačke zajednice koju sada uzimamo ovdje u obzir u sklopu definiranja određenih politika. Iznimno je važno da osim financijskih sredstava koje stavlja na raspolaganja na raspolaganje Europska unija, osim programa koje imamo, važno je da se komisija detaljno bavi i politikama i programima na ovom području i to sa aspekta šire međunarodne suradnje. To bi trebalo uključivati i infrastrukturne projekte jer oni bi mogli dovesti do napretka, a pritom je zaštita okoliša iznimno važna. Pritom trebamo imati na umu da E, nisu stanovnici Arktika krivi za pogoršanje e, ekološke situacije. Ne smijemo njih kažnjavati zbog toga. Moramo uzeti u obzir stanje okoliša i posljedice klimatskih promjena. Trebamo raditi na ublažavanju posljedica klimatskih promjena i uzeti u obzir i druge instrumente koji nam mogu pomoći da ostvarimo e, korisne rezultate. Upravo zato važno je osnažiti položaj Arktičkog vijeća i njegove aktivnosti. Što se tiče procjene utjecaja na okoliš prije provedbe određenih projekata i programa. Pritom e, smatram e, da ne smijemo nikoga prisiljavati da provodi procjenu utjecaja na okoliš u sklopu Arktičkog vijeća, nego trebamo surađivati sa Vijećem za Arktik. U tom smislu iznimno mi je drago što su kolegice i kolege prihvatili ideju korporativne društvene odgovornosti, društvene odgovornosti poduzeća što se tiče poslovanja na Arktiku. Riječ je o poduzećima koja posluju na Arktiku i tu je iznimno važna njihova odgovornost. Isto tako važna je infrastruktura koja će nam biti potrebna u budućnosti, a na koju se upućuje u ovom izvještaju. Postoji tradicionalna infrastruktura koja je važna ali isto tako je važno uvesti digitalizaciju, bežični internet. To su područje na kojima je iznimno važno ostvariti napredak. Društvena odgovornost poduzeća iznimno je važan aspekt što se tiče poduzeća koje posluju na Arktiku i to je sastavni dio preporuka parlamenta od prošle godine. Smatram da je važno to podržati. I da je važno podržati rad parlamentaraca iz arktičkih država. Hvala vam lijepa. Ima nekoliko kompromisa koje sada neću čitati, ali vjerujem da će oni biti prihvatljivi. Hvala. Mr. Dorman. Najviše hvala. Sada gospodin Dortman. Thank you very much. I'll speak in my mother tongue, Danish. Najviše hvala, govorit ću svoj materinji jezik danski. Dakle, želim zahvaliti izvjestiteljima u Sijeni koji su izradili ovo izvješće. Ovdje se prvenstveno radi o arktičkim državama i lokalnim vladama koje su nadležne i odgovorne za politiku u ovim područjima, u određenim područjima Europska unija može doprinijeti da svoj dodatni doprinos što se tiče, na primjer, zaštite okoliša klime i povezanih e, politika. Europska unija je najveći doprinositelj e, iz Europe koja daje svoj doprinos u okvirnim programa 6 i 7 sve do 2020. 320 milijuna eura posvećeno je tim programa, još dodatnih 200 milijuna namijenjeno je za razdoblje nakon 2020. godine. Za nas Europska unija ima važnu ulogu i ima što na umu želim da mi e, staviti naglasak na odnose s Rusijom osobito. Rusija je osnažila svoje prisustvo u regiji, no važno je i dalje održavati dobre odnose s tom zemljom kako bi arktičke države i Europska unija mogli se boriti protiv e, e, problema koji se tiču okoliša i ispostaviti međunarodnu konvenciju koja se tiče Arktika. Dakle, moramo održati dijalog s Rusijom, nastaviti suradnju s Rusijom e, po pitanju Arktika. Kao predsjednik delegacije za odnose s tom regijom, mi održavamo dijalog s Rusijom, održavali smo ga u više navrata. Oni također znaju da je suradnja na našom području jako važnja. Ako Evropska unija želi imati, održati i dobiti stalni status promatrača u Arktičkom vijeću, kako bi to ostvarila, mora održavati i mora imati dobre odnose s Rusijom. Danska vojska obavijestila me da su jako zadovoljni sa e, suradnjom s Rusijom, koja je jako važna za glede napora koje treba poduzeti u arhvičkom području. Naime, Danska ima jako blisku suradnju s Grenlandom. Imamo zastupnike iz Grenlanda koji e, zasjedaju u Danskoj u parlamentu. Komisija nije odavno radila, odnosno odbor nije odavno radio po tom pitanju i da li nam komisija može točnije reći što se dešava sa suradnjom s Rusijom u kontekstu Artika. Ne smijemo zaboraviti također ni način na koji možemo napraviti, što možemo učiniti za starosjedioce glede ulaganja u lokalne proizvode, u lokalne proizvode, a ne samo e, baviti se tom regijom kao prirodnim parkom koji se može iskorištavati. Hvala lijepo. Hvala vama, gospodin Dali. Hvala predsjedavajući ja na mjesto Krista Šaldemoza koju je izvjestiteljicom u Sjeni u njeno ime najprije želim se zahvaliti su izvjestiteljima i svim drugim izvjestiteljima u Sjeni na suradnji na ovom dosijevu. Mi, socijalisti demokrati, zadovoljni smo što je došlo do sporazuma glede velikog broja dobrih kompromisa i uvjerena sam da uz e, još malo dodatnog truda možemo doći do kompromisa glede drugih pitanja koja su i dalje otvorena. Što se tiče socijalista i demokrata i naše perspektive imamo, dakle želimo uspostaviti ravnotežu glede visoke razine zaštite okoliša i s druge strane eh, poštovanja stanovništva i vlada vlasti na Artiku. Europska unija naravno treba dati svoj doprinos razvoju održivom i zelenom razvoju na Artiku, no e, imamo dojem da je od ključnog značaja da to bude napravljeno e, u skladu sa stanovništvom Artika i arktičkih e, država, što je osobito važno zbog toga što želimo postarati da razvoj uzme u obzir starosjedilačko stanovništvo na Artiku i mogućnost za gospodarski razvoj imamo dojam da je iznimno važno da uvijek zadržimo na umu činjenicu da e, je Arktik za razliku od Antarktika naseljeno područje i najveće e, najveći dio tog područja je pod nacionalnom juridikcijom i zakonodavstvom i zakonom, što znači da arktičko stanovništvo treba donositi odluke o svim e, uredbama i zakonima koji se odnose na to područje. Jedan od primjera je razvoj u utjecaja na okoliš, odnosno procjene učinka na okoliš, no ne smatramo da ovi postupci moraju biti obvezni na arktičkom području. Većinu kompromisa uspjeli smo ostvariti zadovoljavajući u ravnotežu, tako da u ime Krista želim zahvaliti svim kolegama na tome i radujemo se budućoj suradnji, osobito kada se radi o temama koje još uvijek nisu riješene. Hvala. Hvala A sada predajem riječ gospođi Jaten Maki. Hvala. Najprije par riječi glede međunarodne no, položaja i geografskog položaja i međunarodne suradnje. Mislim da možemo biti jako zadovoljni time što u Varšom području nema danas puno napetosti. U biti to je jedino područje u našem susjedstvu u kojem je suradnja nastavila. Svi i dalje odlaze na sastanke Artičkog vijeća i suradnja je odlična. Mislim da bi trebao biti naš cilj da i u buduće Europska unija i drugi naši partneri održavaju dobru suradnju. Osobito sada kada ima toliko napetosti u cijelom svijetu, to je odličan rezultat i moramo uložiti maksimalan napor da to održimo. Zatim, par riječi o tema koje se tiču zaštite okoliša i procjenu utjecaja na okoliš e, na arčkom području. Mislim da je ovo ključni element u ovom izvješću. Ja i moj klub zastupnika podržavamo stavak šesti. Te sam uvjeren da ćemo naći zadovoljavajuću kompromisnu formulaciju koju će podržati većina odbora. Jer, kao što rekoh, to je jedna od ključnih stvari. Međutim, želim ipak izraziti svoje zadrške glede stavka sedmog u kojem se govori o uspješnom uspostavi e, ocjene utjecaja na okoliš na artičkom području i mogli bismo reći u Europskoj uniji. Doista pitam se da li je ovo sukladno načelima i pravilima unutarnjeg tržišta. Naime, ne mislim da je to uopće dobro za to područje, jer ako pristanemo na ovaj stavak sedmi, siguran sam da će velika poduzeća koja dolaze izvan arktičkog područja doći tamo i prodavati svoje proizvode i ljudi koji tamo žive, koji imaju jako malo poduzeća i ne raspolažu nikakvim resursima da naprave ovakve procjene utjecaja e, da će trebati plaćati neke druge da to rade i onda će ti ljudi biti ostavljeni po strance, a to ne bi trebao biti cilj. No evo, želim također zahvaliti izvjestiteljima i ljudima koji su surađivali na ovome i uvjerena sam da ćemo doći do zadovoljavajućeg rezultata na kraju. Hvala.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 su izvjestiteljima. ja bih sada u ime su izvjestiteljice i vlastito ime želio iznijeti nekoliko komentara. E, kao prvo čestitam e, izvjestiteljima na tome što su uspjeli izraditi tekst koji je stručan, a nije pretjerano kompliciran. Ovdje su uzeti u obzir i politički i ekološki aspekti i to je iznimno važno. Važno je to što smo uspjeli ostvariti potrebnu ravnotežu. E, drugi aspekt koji je u interesu Europske unije je upravo aspekt koji se odnosi na razvoj istraživačkih e, centara i aktivnosti na tom području. Mislim da bismo trebali osigurati e, veća financijska sredstva za znanstveno-istraživački rad na ovom području. U ovom izvještaju s pravom se govori o geopolitičkom razvoju na ovom području, a to je e, nešto što može imati utjecaj na situaciju i u drugim regijama na svijetu i upravo zato E, trebamo voditi računa o potencijalnom e, utjecaju Rusije koji može imati destabilizacijski učinak jer to može predstavljati potencijalnu opasnost. E, izbrisan je varšavski format u četvrtoj točki i upravo zato mi smatramo da je to bio loš izbor. i stoga bismo molili druge izvjestitelje u Sjeni da to ponovno razmotre i da vratimo taj dio. Hvala. Lozing. Hvala, gospođa Lozing, sada ima riječ. Ja, vielen Dank. Auch ich möchte mich zuerst... Hvala lijepa. I ja bih eh, na samom početku zahvalila izvjestitelju i izvjestiteljici na konstruktivnoj e, suradnji koja je protekla u pozitivnom ozračju. E, moj klub i ja doživljavamo ovaj izvještaj uglavnom pozitivno. E, možda je to pone prije povezano sa suradnjom s odborom za okoliš koji po mom mišljenju je upravo taj koji je omogućio taj pozitivan utjecaj na ovaj izvještaj. Pozitivno je i ono što se ovdje ističe uključivanje starosjedilačkih e, skupina, znanstveno-istraživački rad, e, održiv razvoj, a sve su to e, pitanja o kojima su već prije mene govorili druge kolegice i kolege. Posebno posebnu pozornost e, moramo obratiti na zaštitu osjetljivog e, e, ekološkog sustava na Arktiku, a Pritom moramo uzeti u obzir i buduće vanjsko-političke aktivnosti. Mnogi od amandmana idu u tom smjeru. U ovom nacrtu E, govori se o tome da treba doći do sporazuma za Arktik, čiji cilj treba biti očuvati ovo područje i koristiti ga isključivo za mirne i znanstvene svrhe. I mi smatramo da je najbolji put e, da zaštitimo Arktik ostvariti e, sličan sporazum e, onome koji postoji za Antarktik, jer ondje postoji jedan model za mirnu suradnju i daljnji razvoj i napredak, a da pritom ne dolazi do uplitanja ili narušavanja postojećih granica. Važno je i to što se izrijekom poziva na sprečavanje militarizacije i to e, je nešto što je važno u raspravi i mi se zalažemo za to za da Arktik ostane područje sa niskom razinom napetosti. Međutim, željela bih istaknuti e, da neki od amandmana iz različitih klubova e, i neki komentari nisu uzeti u obzir a tu se radi o demilitarizaciji Arktika. U tom kontekstu iznimno je važno voditi računa o općoj militarizaciji Arktika na kojoj radi Rusija, a isto tako NATO države SAD, Kanada i Norveška. Podsjetila bih na inicijativu Arctic Challenge – Riječ je o velikom eh, manevru u zračnom prostoru koji je proveo NATO 2015. Ta inicijativa eh, dovela je do povećanja broja arktičkih eh, kanadskih renđera, a osim toga to može negativno utjecati na razumijevanje i konstruktivnu suradnju u ovoj regiji s Rusijom. Hvala. Hvala, sad gospođa Meissner Marić. Hvala lijepa, nastavit ću na njemačkom. E, zahvaljujem svima koji su dali svoj doprinos e, ovom izvještaju. Zapravo bih ja ovdje iznijela jednu kraću napomenu. Mihael Gala je rekao da bi zapravo skoro svi odbori mogli sudjelovati u izradi ovog izvještaja. To je točno. Riječ je o sveprizudnoj temi i zato bih istaknula nešto što još nije izneseno. Zapravo je to sastavni dio naše strategije integrirane politike za more jer riječ je o području gdje ima jako puno vodenih površina i zato je potrebno uključiti sve elemente politike i dionike i uzeti u obzir različite interese. Naravno da je tu važan i aspekt e, ekologije, gospodarski interesi, naravno, a isto tako i pitanje obrane. E, to je nešto što bih željela istaknuti jer ovaj pristup koji postoji već deset godina u Europskoj uniji nedovoljno se e, naglašava u ovom trenutku. Radi se zapravo o upravljanju oceanima, ocean governance i to je povezano s ovim izvještajima. Inače, moj je dojam da sve više za Europsku uniju i globalno stanovništvo more ima sve važniju ulogu. More oko nas iznimno je važno i zato je dobro razmišljati o strategiji, možda o jednom e, odboru koji bi se osnovao, koji bi se bavio morem. Možda bismo mogli preimenovati odbor za ribarstvo. E, znam da povjerenik Vela slično gleda na ove stvari. Moramo uvijek e, integrirati stvari i uzeti u obzir sve aspekte. E, to ne znači da moramo uključiti apsolutno sve odbore, ali bilo bi jako dobro ako bismo imali globalni opći pristup. A naravno da je Arktik za nas iznimno važan iz ekonomskih razloga, obrambenih razloga, ali naravno riječ je o prirodi, prirodnom području koje trebamo štititi i zato moramo biti vrlo oprezni kada krećemo u osvajanje nekih novih područja. Hvala lijepa, gospođa Valero. Tack så mycket. Eh, jag eh, tänkte börja där. Hvala lijepa. Najprije želim zahvaliti izvjestiteljima. Želim reći da smo jako dobro surađivali s oba izvjestitelja i u dobrom duhu suradnje među izvjestiteljima u sjeni. Gospodin Galer je rekao da se ovdje ne radi u velikoj u Europskoj uniji koja nema veliku ulogu u tom dijelu svijeta i donekle se može to usvojiti. No, ova tema ne tiče se samo, isključivo samog Artika, već i cijelog svijeta ovo je najveći sigurnosni izazov s kojim smo suočeni u svom životnom vijeku. To, je nešto se tiče utjecaja na okoliš. Klimatske promjene su najveća sigurnosna prijetnja danas i ukoliko ne riješimo taj problem i ukoliko se ne budemo pozabavili posljedicama klimatskih promjena, onda ćemo imati ogromne posljedice u buduće. Ovdje se radi o budućnosti milijuna o Bangladešu, o drugim zemljama koje su ispod e, razine mora, o Kiribatiju, o drugom otoču, području Mrtvog mora, o cijelom svijetu u biti. I bilo bi jako čudno da Europska unija nema strategiju ili viziju o toj budućnosti, jer ovdje imamo čitav niz država članica koje su i tekako u arktičkom području, tako da vjerujem da bismo trebali imati vlastitu strategiju i mišljenje o tim temama. nešto jako cinično u ovome svemu. Dakle, što se više eh, ledna, ledenjaci eh, tope, to su veće mogućnosti iskorištavanja plina, nafte i tako dalje. Dakle, eh, što više koristimo te resurse, to ih više sagorivamo, imat ćemo više problema s klimatskim promjenama i veći problema u buduće. Dakle, to je doista ironično. I ako sagledamo malo podatke, koji nisu bili na raspolaganju kada smo počeli raditi na ovom izvješću, onda kada sagledamo sve te brojke, dakle vidimo sada da sredinom zime je temperatura 20 stupnjeva viša nego što bi to inače treba biti u arktičkom području i to je očigledno e, jako pogubna situacija. Također trebamo Eh, na razliku između arktičkog područja i arktičkih voda i za one od nas koji dolaze sa, iz nordijskih eh, područja i arktičkih država, možda to nismo dovoljno jasno objasnili drugima, no veliki dio sjeverne Švedske uključen je u arktičko područje. Što znači da je to neko problemačno kada mi govorimo o zaštiti Arktika, jer eh, očito semantički govoreći govori se i o dijelovima Švedske u kojima se živi normalan život. Nisu tu samo u pitanju starosjedilačka starosjedlačko stanovništvo. Svi mi živimo tamo, dakle, svi mi govorimo o vlakovima koji će ići skroz e, gore na sjever i koji će funkcionirati normalno. Dakle, čitavi dijelovi e, arktičkog područja, e, u njima se normalno živi. No, kada se radi o zaštiti, jako je važno zaštiti vode, jer led se sada topi i to su područja u kojima bismo trebali imati nacionalne parkove, kao što je danski kolega to spomenuo, ili imati moratoriju o e, crpljenju nafte i slično. Mislim da je ključno pitanje u ovoj strategiji to da treba povezati celokupnu strategiju uz klimatske promjene i posljedice crpljenja nafte i to će biti od velikog značaja za cijeli svijet. No kada se sagledaju razni elementi koji su ovdje spomenuti, mnogi ih spominju točku šestu, koja se tiče e, obvezujuće procjene učinka na okoliš. Za mene je to najvažniji element ovog izvješća, možda ne najvažniji, ali jedan od najvažnijih zasigurno. I mislim da to treba biti i postati s vremenom obvezno. To je važna stvar. Ne radi se o tome da netko kaže ne, to treba napraviti ovako. Ne, ne, ne tu se treba potaknuti, ohrabruti. one države članice koje postoje, imaju mogućnost da u Arktičkom vijeću da djeluju na određeni način. A kada što se tiče točke sedme, razumijem što su kolege htjeli reći svojim prigovorima. Istina je da cjelokupno arktičko područje nije jednako ranjivo no u južnim dijelama arktičkog područja ciljevi, ambicije možda nisu jednako visoki kao u sjevernim najranjivim e, najranjivijim područjima i aršim vodama. Naravno da tu treba biti uspostavljeno razlikovanje. Tu ne bi trebalo biti nikakvih problema u točci sedmo i već danas u tim područjima provodimo e, procjene učinka na okoliš i glede svih opasnosti koje bi mogu na ovaj ili onaj način na E, okoliš i mi smo mm, e, obvezni to raditi zbog već postojećih pravila EU. Dakle, to nije ništa novo. No, istina je da je točka šesta jako važna i točka koja se tiče ocjene utjecaja na e, okoliš jako važna. Ja bih osobno išla puno dalje od ovoga svega, ali znam da ne postoji većina koja bi to podržala. No, u svakom slučaju želim zahvaliti izvjestiteljima te se nadam kako ćemo, da ćemo moći surađivati i rješavati postojeću krizu. Hvala. Hvala vama. Nemam drugih e, zahtjeva za javljanje za riječ od strane zastupnika. Vjerojatno e, netko iz komisije ili službe za vanjsko djelovanje i gospodin Lipiero iz e, Digimare želi nešto dodati. Izvolite. Hvala, dame i gospodo, uvaženi zastupnici. Hvala vam što ste nam dali mogućnost da vam se obratimo. Jako nam je eh, drago što vam se možemo obratiti na ovom zajedničkom sastanku. glede integrirane politike za arktičko područje. Arktik je jako integrirano područje jer jako dobro surađujemo u komisiji u, sa svim odjeljenjima i Europskom službom za vanjsko djelovanje. Vidim da isto vrijedi i za parlament. Veselim me što rad, zastupnici članovi raznih odbora mogu surađivati na ovoj temi i ovako sukladno s onim što ste rekli u svojim komentarima. Dakle, pozdravljamo nacrt izvješća ovog odbora E, koje podržava našu zajedničku komunikaciju i mišljenje drugih odbora koji ukazuju na značaj regionalnog ribarstva i trgovinskih aspekata o kojima se razgovaralo e, i pozdravljamo podršku koju su izrazili izvjestitelji i različiti, razni uvaženi zastupnici članovi e, različitih odbora. Zajednička komunikacija izvješćem temelje se na prethodnim inicijativama koji se bave okvirnim programom eh, rada i napredovanja aršog područja. Takav okvir je potreban eh, jer Europska unija i Arktik su usko povezani i utjecaj Europske unije na Arktik, odnosno Arktika na Europsku uniju, sve je jasni i značajan. U tom kontekstu dopustite da se osvrnem komentare gospođe Akonsari. Želim potvrditi dobru suradnju koju smo imali na forumu o sjevernoj dimenziji. Dakle, Arktik eh, sve više doprinosi klimatskim promjenama. Arktik eh, se dva puta brže zagrijava nego ostatak svijeta i ima ogroman utjecaj na mm, klimatske promjene dovodi do promjene u ribarstvu i e, fauni i stvara veliki utjecaj na promjene u ekosustavu, no imamo i promjene, klimatske promjene i porast razine mora. Artik e, daje veliki doprinos klimatskim promjenama, osobito posredstvom sve većeg ispuštanja ugljika zbog permafrosta u tom kontekstu međunarodna suradnja, osobito e, u području istraživanja od ključnog značaja izazovi na Artiku su preveliki za bilo koju pojedinačnu državu da se time bavi. Dakle, međunarodna suradnja od ključnog značaja, od ključnog značaja je također da bolje razumijemo te procese i njihov mogući utjecaj. Iz tog razloga važno je i dalje raditi na istraživačkom radom i organizirati i održavati međunarodnu istraživačku suradnju, osobito posredstvom zajedničkih komunikacija i kao što smo to jutros e, mogli čuti od jednog od vaših e, članova i zahvaljujemo na toj suradnji. Mi želimo održiv razvoj za stanovništvo Artika, Artika koji, na koji ste vi, e, o kojem ste vi govorili E, tamo živi 4 milijuna stanovnika. Europska unija podržava ulaganje u održivi razvoj. U europskom artiku prioritet su zeleni plavi rast. Ima velikih potencijala za pametni rast i inovativnost u e, artiku. Europska unija može pomoći stanovništvu tog područja da iskoristi mudro svoje potencijale i budite sigurni, gospodine Doman, da e, u tom kontekstu inicijative koje poduzimamo imaju za cilj da se ostvari uravnotežen razvoj punog potencijala, a ne samo da se e, tu stvori nekakva nacionalna rezerva. Nacrt izvješća s pravom ukazuje na činjenicu da je održivi razvoj moguć samo ako potencijalni utjecaj e, projekata na Arktiku e, bude e, valjano sagledan, osobito da se uzme u obzir i fragilnost regije. Želimo značiti da čitav niz instrumenta postoji na europskoj razini i na nacionalnim razinama i ti instrumenti za procjenu utjecaja na okoliš postoje, instrumenti se mogu primjenjivati i na području Arktika. Dakle, e, kada bi se ti postojeći instrumenti koristili u potpunosti, onda možemo reći da raspolažemo instrumentima kako bi se u toj regiji poštovao okoliš i na održivi način. Napredak koji smo već ostvarili u provedbi e, zajedničke komunikacije e, vrijedi spomenuti. Mislim da je ovo e, danas e, dobra prigoda da vas obavistim o tom ostvarenom napretku. Na primjer, omogućuje se uspostava privremenog foruma arčkih dionika i tu se okupljaju europske institucije, e, starosjedioci, lokalne vlasti, regionalne dionici da se uoče ključne, ključna ulaganja za e, buduće razdoblje. Taj forum već je osnovan i sastav se već tri navrata. Sljedeći sastanak bit će održan prigodom e, e, krajem siječnja i na toj konferenciji povjerenik Vela bit će nazočan Zatim u lipnju će se opet sastati taj isti forum na eh, sastanku na viskoj razini o arktičkoj politici, politikama koje će biti održano u Finskoj i gdje će nazočiti, na kojem će nazočiti eh, potpredsjednica komisije i viska predstavnica Mogherini i povrednik Vela koji je zadužen za pomorska pitanja i okoliš. I dalje surađujemo sa starosjedijom stanovništvom i lokalnim zajednicama. Naš cilj je da održavamo godišnji e, sastanak u kontekstu e, lipanjskog događaja na viskoj razini. Zatim par riječi o upravljanju oceanima i artičkim komribarstvom, a zajednička komunikacija o Artiku također se e, uklapa u zajedničku komunikaciju o upravljanju oceanima koja je usvojena u studenom prošle godine. Izazovi s kojima su suočeni oceani ne priznaje e, nacionalne granice, to je već spomenuto u prethodnom izlaganju, nastupu, mi to se potpuno slažemo s tim i mi smo učili tri prioriteta za djelovanje. Kao prvo poboljšanje međunarodnog okvirna za upravljanje oceanima, tu treba riješiti neke nedostatke, poboljšati koordinaciju i suradnju kod međunarodnih i regionalnih e, organizacija, zatim treba smanjiti ljudski pritisak na oceane i stvoriti uvjete za odruživo plavo gospodarstvo. Treće, jačati istraživanje na međunarodni istraživački rad u oceanima i prikupljanje podataka. Dakle, kao što rekao, moramo e, popuniti praznine i u tom kontekstu, kao što je to već rekao sam gospodin Galer, kako stvari stoje, mi smo u završnom, završnoj etapi pregovora, na međunarodnih pregovora da spriječivamo e, nelegalno, neregulirano ribarenje u, tom području. Ukoliko ovaj sporazum bude obvezujući, što se nadamo, onda ćemo zatvoriti jedan e, veliki, riješiti jedan veliki nedostatak u upravljanju međunarodnim e, vodama, oceana i i tu ćemo biti u potpunosti e, e, sukladni sa UNCLOS-om, dakle un okvirnom konvencijom o e, odnosno un konvencijom UN-a o pravu mora. Dakle, zaključak zajedničke komunikacije u Artiku počiva na njenoj provedbi. Uspjeh počiva i ovisi o provedbi. Komisija je E, spremna raditi na tome u polovnoj suradnji sa Europskom službom za vanjsko djelovanje i artičkim dionicima. Ne znam da li kolega iz Europske službe za vanjsko djelovanje želi nešto dodati na ovom svemu. Ja vam želim zahvaliti na vašoj pozornosti i e, podršci koju ste nam izrazili na jutrošnjem zasjedanju. Hvala. Hvala i ja želim također e, zahvaliti odborima na ovoj vrlo konstruktivnoj raspravi i na potporu koju se iskazali zajedničkom priopćenju. Znamo da postoje sigurnosni izazovi u tom području i to je uvaženo u globalnoj strategiji za europsku vanjsku i sigurnosnu politiku, ali svi se slažemo u tome da Arktik treba ostati područje koje je podložno manjim napetnostima i to znači također i selektivni angažman s Rusijom. Za ovo potonje postoje razni oblici dijaloga, razni forumi. Spomenut je forum za Arktik i tu želim e, zahvaliti onima koji su promicali status promatrača Europske unije u tom vijeću, ali imamo također i politički okvir za nordijsku dimenziju. Imamo također i vijeće zemalja na Barecovom moru i važno je nastaviti sav taj rad. Naravno, postoje i određena ograničenja koja su vezana za restriktivne mjere prema Rusiji, ali mi na tome i dalje radimo, naročito na regionalnoj razini, a tu želim spomenuti i programe prekogranične suradnje koji su također na snazi i koji pridonose podupiranju međunarodne suradnje na Arktiku. Dakle, još jednom vam hvala na ovoj vrlo zanimljivoj razmjeni mišljenja. Hvala vam. Hvala komisiji. A sada, na kraju rasprave, ponovno dajem riječ izvjestitelju. Hvala vam. Hvala i na današnjem doprinosu ovom izvješću. it's red here. Yes. So, but, but thank you. For, no, it's functioning. It's functioning. So, once again, um, thank you for your comments today. Hvala još jednom na vašim komentarima. i na vrlo učinkovitoj i otvorenoj suradnji koju smo imali tijekom proteklih mjeseci. Nadam se da ćemo u sljedećih nekoliko dana uspjeti dovršiti rad na tri kompromisa koje još treba doraditi i da ćemo postići dobru potporu i konsenzus i s time se baviti na glasovanju na odborima i na plenarnoj. Hvala svim suradnicima mojoj su izvjestiteljici, izvjestiteljima o Sijeni, predstavnicima Europske komisije i svima ostalima koji su pridonijeli izradi ovog nacrta izvješća. I e, hvala i na kraju gospodin Farija u ime odbora Envi. E, samo želim dodati u ime Sirpe Pjetikajnen, koja nažalost nije mogla doći da se zahvaljujem svima koji su radili na ovom predmetu i da se nadamo da ovime nećemo završiti rad na njemu i računamo na bučane i na sve ostale kako bismo unaprijedili i dalje naš rad. Moram vas podsjetiti na rokove. Glasovanje na odboru. Održat će se 31. siječnja i vjerojatno ćemo održati glasovanje na plenarnoj u veljači na drugoj sjednici. Nemamo daljnjih točaka na dnevnom redu, dakle možemo zaključiti današnji sastanak. Trebamo vam samo podsjetiti na to da će se sljedeći sastanak odbora MV održati 31. siječnja ujutro poslijepodne i 24. veljače također ujutro.